Right, Dragi kolege, evo, ljubazno molim sve kolege suradnike DVA i Libea da izađu iz eh, naše dvorane koju možete napustiti i bez tolikog razgovora. So, we're running Dakle, malo kasnimo s dnevnim redom, dakle, pređemo odmah na točku petu dnevnog reda. Dakle, prelazimo odmah na prvo e, razmatranje nacrta preporuka koju je pripremila kolegica Norika Nikolaj, gdje imamo preporuke Vijeću, Komisiji Europskoj službi djelovanje o pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu između EU i Azerbeđana ustaljeni običaja ovog odbora da naznači pregovaračima koji su koja su naša očekivanja za konačnu verziju i da se postaramo da taj postupak teče normalno i da svi, sva mišljenja budu uzeti u obzir. E, vjerovatno sjećate da je prošireno predsjedništvo odgodilo dva mjeseca ovu točku dnevnog reda kako bi se omogućilo da dođe do posjeta i da se o ovome glasa u petom mjesecu. Nadam se da ćemo dobiti dobre vijesti iz Bakua i vijesti oslobađaju nekih političkih zatvornika prije tog glasanja. Posjećam vas da smo poslali čitav niz da, da je poslan čitav niz dokumenata Sada predam riječ gospođi Nikolaj. Thank you, President. Uh, this, uh... Hvala, predsjedniče. Ovaj novi sporazum doista je nužan jer naši odnosi s Azerbajdžanom uređeni su mogu reći o starim sporazumom iz 1999. koji je dosta zastario za Europsku uniju, Azerbajdžan jedan je od ključnih trgovačkih, e, trgovinskih partnera, to želim podsjetiti. Dakle, Europska unija ima više od 50%, predstavlja više od 50% ukupne trgovine Azerbajdžana Mi smo za Azerbajdžan e, najveće izvozno tržište, 55% njihova izvoza, što znači da je gospodarstvo još važnije od politike, a naši gospodarski odnosi su dovoljno jaki. Kao što rekoh, bilateralni trgovinski odnosi trenutno su uređeni sporazumom o partnerstvu i suradnji iz 1999. godine. Ovaj sporazum je nepreferencijalni sporazum, dakle, niti niti Europska unija, niti Azerbejdžan nemaju carinske preference. Količinske restrikcije su također zabranjene u okviru bilateralne trgovine. Prošle godine započeli smo pregovore i nastavili s njima, te se nadam da će naše preporuke biti važne za nastavak eh, pregovora opća načela o rješavanju sporova su zastupljena u ovom izvješću. Ovaj novi sporazum temeljem e, međusobno dogovornih e, ambicija je od obostranog interesa. Naše ključne vrijednosti dalje su ljudska prava, ljudska prava, vladavina prava i demokracija i sva načela koja su istaknuta u europskoj politici, europskoj politici susjedstva. Promoviranje osvješćenosti o novim trgovinskim mogućnostima i europskim politikama i vrijednostima su također važni. Također prema našim političkim izjavama i našoj tradiciji Europski parlament podržava teritorijalni integritet u okviru međunarodno priznatih e, granica i sukladno s međunarodnim pravom. Nadamo se da će obje strane i sukladno međunarodnim sporazumima i rezolucijama. Nadam se da ćemo u području moći doći uskoro do mirovnih rješenja. Što se nas tiče, ljudska prava i dalje su jedna od najvažnijih briga. Trebamo pojačati postojeći okvir suradnje glede rodne jednakosti u polju prava i pozdravljam novi financijski okvir te podršku koju pruža Europska unija nevladnim organizacijama koje se bave aktivnostima na polju prava. Za nas je također jako važna reforma pravosuđa. Očekujemo da će se uspostaviti pravda za sve. Mm, Nadamo se da će doći do specifičnih odredbi u borbi protiv korupcije, izbjegavanje plaćanja poreza i pravi novca i sukladno s našim vrijednostima privilegiramo značaj slobodnih i pluralističkih medija. Europska, europski i azerbežanski vlast trebaju surađivati kako bi unaprijedili dijalog sa civilnim društvom i uključenju civilnog društva u društveni život. Što se tiče poslovanja, Europska unija podržava Azerbejdžan u izradi strukturnih reformi kako bi se poboljšalo njihovo tržišno napredovanje, inkluzivni razvoj i socijalno uključenje, kako bi se diversificiralo gospodarstvo smatramo treba podržati poduzetništvo, malo srednje poduzeća i ukoliko se to napravi, onda se može ostvariti razvoj. Jedno od ključnih područja na koje se odnosi ovaj sporazum bit će suradnja u polju energetike. Trenutno Azerbejdžan za Europsku uniju predstavlja jedan od e, važnih strateških partnera koji trenutno predstavlja 5% potražnje za naftom Europske unije. Azerbejdžan je ključnog značaja kako bi se kaspijska nafta dovela do europskog e, kaspijski plin doveo do Europske unije. Jako je važno podržati ovu politiku i naprijediti suradnju na polju energetike, jer to nije samo za, naše, napređenje našeg gospodarstva, već se radi o tome da se zajamči sigurnost u ovom sektoru. Želim također spomenuti i transanatolski cjevovod. Tu se radi o projektu koji prirodni plin iz Azerbejdžana kroz preko Turske dovodi do Europe. Nadam se da ćemo moći zaključiti ovaj projekt. I za kraj želim ukazati na dvije stvari koje smatram važnima. Kako bi došlo do uspješnog sklapanja sporazuma između ovih dviju strana, doista je važno da se poboljša unaprijedi parlamentarna suradnja i ovo želim reći jer u ovom razdoblju imali smo jako dobru suradnju s kolegama iz Azerbejdžanskog parlamenta, te se nadam da ćemo moći imati jednu još bolju međuparlamentarnu strukturu kako bi se podržala, podržalo ekonomski i politički sporazum i promovirao stabilnost i mir u području. Nadam se da će tijekom e, pregovora naša dobra suradnja sa Europskom službom za vanjsko djelovanje nastaviti. Te se nadam da će stanje poštivanja ljudskih prava u biti poboljšano, no kako bi do toga svega došlo, moramo surađivati Europska unija i azerbežanske vlasti. Doista sam spremna na sve amandmane. Dakle, ovdje se radi o prvoj razmjeni gledišta, te se nadam da ću dobiti podršku od svih kluba zastupnika kako bismo imali jasne preporuke za pregovaranje ovog sporazuma sa Azerbeđanom. Hvala predsjedniče. Hvala vama, gospođo Nikolaj. Sada dajem riječ izvjesnima u sjeni i drugim zastupnicima koji se žele očitovati. Trenutno imam zahtjev gospođe Depiri, Fotiga Šolc. A što se umeđu vremenu dogodilo? Imamo još... Retina, Gomez, and Mrs. Ok, that's it. Dobro. Zaključujemo popis, dakle, sedam govornika imamo. Predlažem svaki da govori dvije do tri minute. Započet ćemo s Kati Piri. Naš hvala predsjedniče. U ime S... Eh, Javier Lopeza, izvjestitelj Sjeni a želim zahvaliti gospođu Nikolaj na njenom nacrtu izvješća. S obzirom na naše vrijeme dosta ograničeno, evo dopustite da se usredočim na ono što ste već spomenuli kao ključna pitanja kada je bilo riječ o odnosima sa Azerbeđanom, tako demokracija, prava i poštivanje ljudskih prava. Što se snd tiče, jako je važno naglasiti da ne smije biti nikakve ratifikacije bez jasnih, opipljivih i e, koraka koje se može dokazati glede oslobađanja političkih zatvorenika i to je apsolutni minimum što se tiče klub zastupnika sda a Mislim da je važno da podsjetimo vlasti iz Azerbejdžana o ranijim stavama Europskog parlamenta gdje se zahtjevalo, zahtjevalo provedbe odluka ljudskog suda za ljudska prava i puno poštivanje ljudskih prava. Mislim da je jedna od glavnih, ključni nedostatak ovog izvješća, ali možda je to zbog nedostatka vremena, jesu budući nadolazeći predsjednički izbori. Dakle, vidimo da se ne poštuju se ove OSS-ove smjernice i neki ključni kandidat kao gospodin Mabandovi dalje u zatvoru, opozicija je bojkotirana, nema slobode okupljanja, udruživanja. Stoga, kako bismo imali E, pravedne i slobodne izbore, to bi, taj bi kriterij trebao biti isto tako jedan od kriterija Europskog parlamenta za ovo izvješće. Još dvije stvari, mi bismo htjeli imati mehanizam e, obustave sporazuma posvećen, e, povezan uz poštivanje ljudskih prava, koji bi trebao biti uključen ovu. a završna stavka tiče se sukoba na Gornog Karabaha. Socijalisti demokrati žele naglasiti potrebu da se poštuje teritorijalna integritet i suverenitet Azerbejdžana, iako je sporan status Nagornog Karabaha, nema nejasnoće teritorija koje i dalje okupiraju armenske vlasti i temeljem rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. Jasno je da taj teritorij mora biti vraćan Azerbeđanu. Što se tiče odnosa Azerbeđana i Armenije, visok prioritet mora biti posvećen dijalogu između ovih dviju zemalja i također podržati minsku skupinu SEA po ovom pitanju. Dakle, što se tiče SID-a, uvjetovanost će biti jako važan dio ovog izvješća. Hvala predsjedniče. Hvala Katipirija, sada u ime e a na fatiga. Hvala predsjedniče. Ja dopustite zahvalim gospođi Nikolaj na doista sveobuhvatnom radu i prijedlozima. Ja smatram da je Azerbejdžan doista jako važan e, i geopolitički gledano i e, sigurnosno gledano za cijelu tu regiju. Želim naglasiti nešto što nije bilo spomenuto do sad, a to je uloga te zemlje u suradnji sa slobodnim svijetom, sa zapadnim institucijama u borbi protiv terorizma. To je doista krajnje značajno i želim naglasiti da je doista važno da ta zemlja nastavi djelovati, i razvijati svoje antiterorističke mjere. No što se tiče ispunjavanja obećanja od strane azerbejdžanskih vlasti, teško je računati na to, jer evo već smo ranije tijekom godine odlučili odgoditi objavljivanje preporuka sve dok ne dođe do pomilovanja, odnosno amnistije političkih zatvornika tijekom komemoracije stogodišnjice Azerbejdžanske države. I dalje se nadam da će do toga doći. Hvala. Hvala na Fotigu. Prelazimo sad na sljedećeg izvjestitelja u sjeni. To je Helmut Šolc. Hvala predsjedavajući. Želim također zahvaliti izvjestiteljici na izradi ovog nacrta izvješća. Pretpostavljam da moramo uzeti u obzir usku vezu između razvoja ove zemlje i drugih zemalja iz regije, dakle Armenije i Gruzije i želim naglasiti kako je doista očito jasno da Azerbejdžan može i treba biti važan partner za Europsku uniju i to nam sve puno toga govori o pokušajima da dođe do složene i sveobuhvatne strategije za njihovo vlastito gospodarstvo i do drživog razvoja no sve je to povezano naravno iz politički razvojstva situacije u zemlji i želim reći da je jasno da je tumačenje Vencijanske konvencije o daljnjem razvoju zakonodavnog razvoja ovisi o mogućnosti da se uključe i konkretne zakonodavne mjere, konkretno one koje se tiču rodnih pitanja i tako dalje. Tu je ispunjavanje članka 11 echr e i tu su još neke konkretne mjere. Želim također reći da što se nas tiče sami gospodarski interesi Europske unije ne mogu biti presudni u budućim odnosima sa Azerbejdžanom, već se mora napraviti sumirati sve bilateralne i druge odnose s ovom zemljom. Dakle, ovdje moramo doista vidjeti kakva je socijalna realnost te zemlje, ono sve što je ostvareno i koji su, na temelju toga ćemo vidjeti koji su budući izgledi odnosa između nas i Azerbejdžana. I slažem se da oslobađanje političkih zatvorenika predstavlja doista jako važnu stavku i što se nas tiče glede uspostave budućih e, odnosa. Hvala. Hvala vama, Helmut Scholz. Sada izvjestiteljica u Sjeni za Pučane je Jelena Željena Zovko, koja me zamolila da kažem par riječi u njeno ime. Dakle, gospođa Zovko trenutno je na misiji u Nepalu. Te se ispričava što ne može biti danas tu gospođa Zovko uviđa značaj budućeg sveobuhvatnog eh, sporazuma između Europske unije i Azerbeđana koji će biti od ključnog značaja za e, zajedničke interese kao što su e, trgovina, e, energetika, plinski koridori i energetska diversifikacija. No, uz sve to moramo također inzistirati i na ključnim vrijednostima i načelima demokracije, ljudskih prava i vladavine prava koji su s pravom spomenuti u izvješću. Tu je i stavka o ljudskim pravima na koje moramo inzistirati, moramo inzistirati da Azerbejdžan više obrađuje na polju ljudskih prava. Hvala na pozornost. Dakle, to je bila izjava gospođe Zovko. A sada prelazimo na gospođu Gomeš. Hvala. Dakle, nema smisla govoriti o ljudskim pravima, a onda ih ne primjenjivati i ne analizirati konkretne slučajeve. To je Jer vlasti uopće ne poštuju ljudska prava. Kolegica Katipiri spomenula je malo prije e, sudsku odluku da se oslobodi gospodin Mamedov koji je neopravdan u zatvoru samo zato što su sudio kritizirati vlasti Azerbeđana, a vlasti Azerbeđana odbile su provesti tu sudsku odluku i sada upućuju žalbu, a sud je odbacio takvu žalbu. I znamo da svaka kritika, a ne samo uglednih političara, već i novinara ili bilo koga koji želi imati bilo kakav uvid u ono što se događa u Azerbeđanu, svi ti glasovi su učutkani. Dakle, ne možemo se praviti da se ništa ne događa tamo, jer ljudska prava se krše i tekako u zemljama kao što je e, Azerbeđan, koji su i tekako odgovorni za slučaje korupcije, na koje je ukazala gospođa Nikolaj. Tu se ne radi samo o korupciji u Azerbeđanu, korupcija glede novca koji treba pripadati bečajanskom nadu, već i u Europskoj uniji, u slučaju Malte, sve ono što se otkriva i otkriva te komisije u Malti. Imamo banku, Pilatos banka, koja je bila u središtu toga svega, to je ona služi za pranje novca e, novca iz gospodina Alijeva i gospode Ajbarova u Azerbejdžanu. Dakle, tu se ne radi samo o korupciji u Azerbejdžanu, već je tu pitanje korupcije u EU koja nas treba zanimati. Europska služba za vanjsko djelovanje odlučila je financirati plinovod koji e, dovodi e, uložiti milijardu e, eura u to. Prema nekim organizacijama to će izazvati kaos glede klimatskih pitanja, pitanja zaštite okoliša i pitanja kršenja ljudskih prava. doista je skandalozno što europske institucije, ma, bila to europska službenosko djelovanje ili mi sami, i dalje zanemaruju jako važna pitanja. Dakle, uvjetovanje je minimalna stvar i kao što je kolegica Katipili rekla, naravno moramo sagledati to i iz kuta toga što će se dogoditi, vidjeti da će biti i minimalna e, prava za oporbu. Dakle, u svakom slučaju ne možemo zatvarati oči pred onim što se događa u Azerbejdžanu. Thank you, Hvala, gospođo Gomes. Gospodin Štetina. Hvala. Želim spomenuti dva pitanja. Kao prvo ljudska prava koja se spominju u izvješću, a onda ću govoriti o ga, Dakle, kao prvo ljudska prava. želim zahvaliti izvjestiteljici na tome što je toliko detaljno razradila pitanje ljudskih prava. Ja, mogli bismo tu biti još ambiciozniji. Spominju se imena nekih novinara i tu bismo mogli spomenuti i moguće sankcije. azerbejdžanskih vlasti na račun nekoliko internetskih stranica Radio Free Europe, Radio Liberty, Azerbejdžani Service ili Azadlik koji je, koje je oporbeno glasilo ili kanal Mejdan. Mogli bismo možda spomenuti i na on, i ono što se dogodilo, što je dosta zanimljivo, a to je da je povećana kazna za podnavodnike uvredu predsjednika na pet godina. To je stavak koji je u kaznenom zakonu. I to dokazuje da je riječ o diktaturi, to ne smijemo zaboraviti. I taj bi se element trebao spomenuti u izvješću. Evo, to je ono što sam htio reći o ljudskim pravima. A za ostalo nemam više vremena. Hvala. <laughs> Ispričavam se. Hvala gospodine Štetina. Još se jedan e, kolega javio za riječ, odnosno kolegica gospođa Šake. Hvala. Neću duljeti jer je izvjestiteljica iz istog kluba. Želim samo reći da ne ističemo dovoljno pitanje ljudskih prava. Thank you. Hvala. Ne čujem više jeku u sustavu. Evo, kao što sam rekla, neću više ponavljati ono što je rekla kolegica Nikolaj, ali kada je riječ o Azerbeđanu ne možemo dovoljno naglasiti pitanje ljudskih prava. Mene bi zanimalo više čuti ili bih htjela da se pojasni pitanje pušenja političkih zatvorenika, zato jer u tekstu stoji da treba poduzeti značajne korake i sad je pitanje što je to dovoljno značajno. Mislim da bismo trebali iskoristiti e, političku težinu Europske unije i druga sredstva kako bismo omogućili puštanje svih nepravedno zadržanih pritvorenika. Također, htjela bih i uvjetovati parlamentarnu suradnju i Mislim da bi to mogla biti prilika, ali jedino kada se održavaju slobodni izbori i kada se pridonosi produbljivanju vladavine prava i demokracije, a ne smijemo zaboraviti e, da je to zemlja u kojoj je prva dama ujedno i potpredsjednica. Hvala Marece. Približavamo se kraju ove točke dnevnog reda. E, imamo i nekoga iz SVD-a, izvolite. Hvala i dobar dan svim uvaženim zastupnicima. Hvala na tome što ste me pozvali da vas izvijestim o našim pregovorima. Imamo nov bilateralni sporazum sa Azerbejdžanom i hvala gospođi Nikolaj eh, na nacrtu izvješća s preporukama. Evo samo nekoliko riječi o kontekstu u kojem se odvijaju pregovori. Krajnje je vrijeme za modernizaciju naših bilateralnih odnosa sa Azerbeđanom, budući da se oni temelje na 22 godine starom sporazumu. Naravno, među vremenu se mnogo toga dogodilo u ova dva desetljeća i naravno naši su se odnose razvili. To naročito znači istočno partnerstvo kojem je Azerbeđan pristupio od 2009. godine, što je važan čimbenik, ali također imamo i liberalizaciju viza i također e, sporazum koji je stupio na snagu 2014. godine, a i program sudjelovanja Azerbeđana u europskim programima i agencijama koji je nedavno potpisan, a imamo i partnerstvo za mobilnost. S koskobljanskog stajališta očito je da je Azerbeđan strateški partner po pitanju energetike za Europsku uniju i E, ključan je za koridor koji je bitan za diversifikaciju naših izvora opskrbe energentima. Isti koridor je prepoznat e, kao ključni prioritet u zaključcima vijeća 2015. godine, a s političkog stajališta Azerbejdžan je stabilan partner u vrlo teškoj regiji, zapravo nalazi se na granici sa, Tagestanom na sjeveru i sa Islamskom republikom Iran e, na jugu. Od 2015. godine primili smo prijedlog Azerbejdžana za sklapanje sporazuma sa, za strateško partnerstvo i počeli smo pregovore o tome početkom 2016. godine. E, jasno je da će se ovaj bilateralni sporazum uklopiti u okvir revidirane politike susjedstva i uskladiti se sa politikom diferencijacije. Trebamo dakle više angažirati Azerbeđan e, ne samo u sektorskim područjima poput trgovine, prometa i obrazovanja, nego ono što je još značajnije, trebamo i na vladavini prava, ljudskim pravima i također na širim gospodarskim aspektima. Odvila su se dva važna događaja 24.11. uspješan sastanak na vrhu za partnerstvo sa predsjednikom Alijevim i u prosincu vijeće za suradnju koje nije održavano dosta dugo vremena i tada je predsjedavala e, e, gospođa Mogherini i ministar vanjskih poslova Mama Imali smo pet krugova pregovora u političkom dijelu, sedam u sektorskom dijelu i dva kruga pregovora u trgovinskom dijelu. Evo, ukratko, sljedeći su rezultati postignuti. Dakle, kada je riječ o institucionalnom i političkom dijelu, tu smo ostvarili značajan napredak. Isporazum će obuhvatiti odredbe o političkom dijalogu, sigurnosti, ljudskim pravima i demokraciji i želim naglasiti da imamo također i posebno poglavlje o ljudskim pravima, što je privremeno dogovoreno, također i o pitanjima pravosuđa i unutarnjih poslova. Preostaju je dalje poteškoće u političkom dijelu u vezi sa Međunarodnim eh, sudom pravde i na drugim područjima. Kada je riječ o sektorskom dijelu, posljednji od šest krugova pregovora održan je u petak i provizorno je zatvoreno devet poglavlja o okolišu, o znanosti, zaštiti potrošača, zapošljavanju i socijalnoj politici, o politici, mladima, turizmu, sportu i obrazovanju a uskoro ćemo postići sporazum i o poglavlju o kulturnoj raznolikosti i međukulturalnom dijalogu, o prometu i o energetici. I na kraju, kada je riječ o trgovini, imali smo samo dva kruga pregovora. I moji kolege e, su u sjećanju o tome izvijestili odbor INTA. Imali smo rasprave o razmjeni dobara, industrijskim standardima, transparentnosti, standardima sigurnosti hrane, o fitosanitarnim pitanjima, carini, pravo intelektualnog vlasništva, rješavanju sporova, tržišnom natjecanju, javnoj nabavi, održivom razvoju, e, poduzećima i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima. Imali smo e, dobar napredak u posljednjem e, krugu i imali smo provizorni e, sporazum o transparentnosti carinskim pitanjima i upravnoj suradnje u carinskim poslovima, ali budući da Azerbeđan nije članica Svjetske trgovinske organizacije, to predstavlja određenu poteškoću i Azerbejdžan e, zapravo želi prerasti u čvorište za trgovinsku putu u, u svojem dijelu e, svijeta i u tom smislu bi šansu da je u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji bilo korisno. Hvala. I na kraju gospođa Nikolaj. Hvala svim kolegama na njihovim napomenama. Da, svakako se nadam da se svi slažemo da je najbolji način komunikacije suradnja, tako da u tom smislu pozdravljam ovaj sporazum. On se uklapa u okvir politike susjedstva i pozdravljam povratak Azerbeđana u politiku susjedstva. To je također još jedna prilika da se pozdravi otvoreni pristup azerskih vlasti Europskoj uniji. Naravno, pitanje ljudskih prava je razlog za zabrinutost, ali idući mjesec ću posjetiti Baku sa našim izaslanstvom i razgovarat ću sa azerbeđanskim dužnosticima tako da se nadam da ćemo postići ranije puštanje nekih političkih zatvorenika. Želim posebno zahvaliti gospođi Fotigi na tome što je istaknula i sigurnosno pitanje u tom području koje je izuzetno važno jer koliko znam Azerbejdžan je tranzitna zemlja za one koji vrbuju borce u sirijskom ratu u ime Asada, ali također u ime Isisa ja ću provjeriti situaciju sa pravosudnim vlastima u Azerbejdžanu, sada očekujem vaše amandmane i nadam se da ćemo time poboljšati naše odnose ako dobro odradimo posao oko ovog izvješća jer će to ići na korist sviju nas jer je riječ o vrlo nemirnom području sa snažnim utjecajem Rusije, kao što se pokazalo jučer. Dakle, trebamo osnažiti naše odnose i ostvariti što užu suradnju sa Azerbejdžanom. Hvala. Hvala, poštovana kolegice. Rok za podnošenje amandmana je 4. travnja u 11. sati ujutro. A ako se svi slažete, možemo prijeći na sljedeće dvije točke dnevnog reda, broj 6 i broj 7. Dakle, sljedeće točke na dnevnom redu su drugo e, razmatranje okvirnog sporazuma između Europske unije i Australije koji je potpisan u kolovozu 2017. godine. Kažu mi da je uloženo 62 amandmana do roka za podnošenje amandmana 22. veljače. Izvjestitelj je Francisco Milan Mon, on je predložio pet kompromisnih amandmana i sada dajem riječ jednom i jedinom Francisco Milan Monu. Hvala predsjedatelju. Ja ću biti vrlo kratak zato što sam već u veljači predstavio sadržaj ova dva mišljenja. Dakle, Prvo, preporuka, tu nismo imali nikakvih amandmana i drugo mišljenje, odnosno nezakonodavna rezolucija, kao što ste sami rekli, dobila je 62 amandmana. E, želim reći da je mojih vlastitih 14 zato što sam želio na neki način upotpuniti um, mišljenje, a zato sam i predstavio neke amandmane koje su e, e, e, nadopunili moje ideje. A što se tiče ostalih amandmana, dakle imamo ih e, zapravo 50, ako odbijemo moje amandmane, neki nisu predstavili e, niti jedan amandman, većina amandmana nam je došla od EKR-a. I e, na kraju sam se ja odlučio za pet kompromisnih amandmana oko kojih smo se već dogovorili zajedno sa autorima drugih amandmana. Prvi kompromisni prijedlog se odnosi na multikulturno društvo između Europske unije i Australije. To je dogovoreno sa zastupnikom Tanokom. A što se tiče razgovora o e, budućem trgovinskom sporazumu, e, Gospodin Peter Le je tu odigrao glavnu riječ. Kompromis tri, kibernetička sigurnost, amadmani Paet i Tanok, a zatim prava autohtonih naroda, Sole, Asize, Tanok i jedan moj amandman i kompromisni amandman o klimatskim promjenama, Peterle Dakle, ovi kompromisi su već dogovoreni e, i e, podijeljeni su uz e, suglasnost autora. Zahvaljujem autorima amandmana na konstruktivnom duhu, na izradi ovih kompromisa. Zatim postoje još neki amandmani koji nisu ušli u ove kompromisne amandmane i ja ću se kratko na njih eh, osvrnuti čisto u skupinama. Neki amandmani se odnose na ono što sam ja već predložio, tako da naravno preferiram ono što sam ja predložio, ne želeći vrijeđati naravno nikoga. A ostali amandmani su redundantni, nebitni toliko zato što ne dodaju naprosto ništa novo. Mislim da bi ih trebalo odbaciti jer tekst može izgubiti na ravnoteži. Ne znam trebamo li uzimati u obzir sve dokumente koje je izradila austrijska vlada o klimatskim promjenama i slično. Dakle, smatram da se mi moramo koncentrirati na e, e, e, temu, a to je odnos između Europske unije i država članica i Australije, a ne o tome kakvi su unutarnji odnosi u Australiji. Onda postoje neki amandmani s čijim se tvrdnjama ne mogu složiti. A e, osim toga postoji još jedna skupina amandmana koje idu e, suprotno mojim amandmanima i naravno ne želim ih prihvatiti zato što se ovdje govori o nekim političkim pitanjima kao što su sankcije protiv Rusije i slično što po mom mišljenju e, ovdje nema mjesta suradnja i bliskost između Australije i Europske unije ne smije izgubiti na vrijednosti zbog ovakvih amandmana. A i onda postoji još jedna skupina amandmana koji na primjer govore o migracijskim pitanjima. Mislim da ne trebamo ulaziti toliko u detalje, zato što ćemo naprosto narušiti e, cijelu strukturu i ravnotežu teksta. Zato ne mogu dati podršku tim amandmanima. Mislim da sam sve u mišljenju adekvatno e, e, razradio i zastupio, tako da odbijam te amandmane. Zatim postoji jedan usmeni amandman 8. ožujka u Santiago u Čileu potpisan je sporazum o transpacifičkom partnerstvu. E, kao što znate, to na neki način sada visi u zraku zbog povlačenja Sjedinjenih država, međutim ugovor e, ili sporazum ipak potpisan od strane drugih potpisnica. Ne želim prihvatiti ovaj amandman zato što on dolazi a posteriori nakon dakle e, e, mog mišljenja. Evo to bi bilo sve. Ja ću sada biti ovdje naravno vama na raspolaganju za sva eventualna pitanja ili komentare koje biste mogli imati. Thank you, Francisco. I would now like to give the Hvala Francisco. A sada dajem riječ izvjestiteljima o Sijeni. Gospodin Rasis u ime SID-a. The micro is on. Mikrofon je uključen, ali čini se da ne radi jer prevoditelji ne čuju. Eh, Tal como já tive aqui oportunidade de referir numa anterior discussão que aqui tivemos sobre este mesmo tema. Hvala što ste mi pružili priliku da se nadovežemo na još jednu raspravu koju smo imali o ovoj temi. Imamo jedan temeljni sporazum eh, u vezi sa općenitim usmjerenjem ovog izvješća. No, o tome smo već imali čitav niz rasprava i slažemo se sa izvjestiteljima. Želim i čestitati izvjestitelju na obavljenom poslu. On je pomno nas saslušao i susreli smo se u više navrata i prikupio je sve potrebne informacije. I mislim da je i ovo je konačan odgovor vrlo dobar. Dakle, trebamo ojačati kulturne, gospodarske i društvene veze sa Australijom. Na to nas navode i geopolitički razlozi. No, došlo je u svijetu u posljednjih nekoliko godina do promjena koje opravdavaju ovo jačanje veza sa Australijom. Dakle, ovo izvješće treba to snažno zahtijevati. Imamo mnogo toga zajedničkoga. S jedne strane imamo veliku regiju poput e, Europske unije, a s druge strane Australiju. Ja sam e, predložio neke amandmane koji se naročito odnose na autohtono stanovništvo, odnosno aboriđine. Na sreću, u posljednjih nekoliko godina Vlade su nastojale dati pozitivna rješenja na ovaj problem. Čini se da se problem nastoji i riješiti i mi to ocjenjujemo pozitivnim. Osim toga, nemamo još što dodati. U osnovi poznajemo tekst, slažemo se s njime i slažemo se i s onime što je rekao izvjestitelj kada je odbio neke amandmane. Sada mogu samo reći da mi je drago što sa izvjestiteljem postoji tolika sloga u mišljenjima. Hvala gospodina Sis. Gospodin Čanok je sljedeći izvjestitelj u Sjeni. Hvala. Neću duljiti, bit ću vrlo kratak. Naravno, želim čestitati starom prijatelju Francisku Miljanu Monu na izvrsnom izvješću. Ovo je drugo razmatranje izvješća, ali naravno i moj klub i ja kao koordinator smo bili vrlo zadovoljni izvornim tekstom. Dakle, drago nam je da je došlo do minimalnih jako pozitivnih promjena u kompromisnim amandmanima i on je uvrstio i u kompromise niz mojih amandmana. Od prvog razmatranja došao je do potpisivanja sporazuma e, što je ojačano paradoksalno nakon povlačenja Trumpa i SAD-a u predloženom sporazumu i budući da je otkako je nacrt objavljen e, i ECR će sada podržati sve amandmane i naravno cjelokupno izvješće. Hvala. Hvala gospodine Tanok. E, želi li se još tko javiti za riječ? Gospodin Sala Franka. Gracias, señor presidente. Eh, Hvala predsjedatelju. Naravno, ja sam kao i kolege slušao sa velikom pozornošću izvješće gospodina Milan Mona i mislim da je doista važno osnažiti odnose između Europske unije i Australije. Australija je naš saveznik koji sudjeluje u borbi protiv terorizma i drugih izazova E, borbi protiv klimatskih e, promjena, odigrali su važnu ulogu u Pariškom sporazumu, zatim imamo dijalog o migracijama, Australija je također zemlja e, velikih kapaciteta prihvata, a isto tako imamo i međunarodne odnose kao što je naznačeno u izvješću. Australija je sudjelovala čak i upravljanju određenim izazovima koji su bili važni kada je Europa bila u krizi. Dakle, važno je imati ne samo politički dijalog, već se naprosto i otvoriti prema trgovinskom sporazumu. Mislim da bismo tu onda mogli zajednički nositi se s izazovima, Pitanje pitanja su doista osjetljiva. Znamo da su trgovinska pitanja osjetljiva uvijek i to za obje strane. Gospodine predsjedatelju, ja bih vas zamolio ako mislite da je to prikladno, dati nekoliko komentara ili podataka o tome kako će pitanje Brexita utjecati na ratifikaciju ovog sporazuma jer s jedne strane imamo Europski parlament, Ujedinjena kraljevina ima posebne odnose s Australijom, ne znamo hoćemo li imati posljedice toga i na ovom sporazumu. Inače, sporazum je vrlo ozbiljno napravljen i zato čestitam kao i ostali kolegama koji su to napravili. Hvala predsjedatelju. U redu, budući da se više nitko ne javlja za riječ, želim završiti. Čas, e, imate pitanje? Pa htio sam odgovoriti e, kolegi Sala Franki. E, mislim da sam to spomenuo o prvom razmatranju. Naravno, veliki paradoks svega ovoga jest da oni koji žele čvrsti izlazak Ujedinjene kraljevine iz Ujedinjene Europe e, zapravo se zalažu za ove odnose sa Commonwealthom e, i tijekom kampanje. Nakon toga mislim da su se morali razuvjeriti u to ne samo kada je ministrica vanjskih poslova rekla da će morati pričekati Ujedinjena kraljevina kada je riječ o slobodno trgovinskom sporazumu i naravno E, naznačilo se to da će najveće tržište biti jedinstveno tržište sa 27 zemalja članica kada je riječ o gospodarskim interesima i, za Australiju nakon Brexita. Dakle, čitava ta zamisao da jedina kraljevina može se poslužiti e, tržištom bivšeg carstva e, kako bi oporavila Commonwealth e, i obratila se engleskom govornom području, tu su trgovinski blok, e, je još jedna od laži i lažnih obećanja koja su iznesena tijekom e, kampanje prije referenduma i također gospodin Fox bilazi svijet i obećava da će se sa svim tim zemljama potpisati čitav niz sporazuma i on je bio šokiran time prema izvješćima jer E, su se sastali šefovi država i vlada Commonwealtha, odnosno to će biti idućeg tjedna i on je smatrao da će to biti prilika za širenje ove zavise, a jasno smo rekli da Commonwealth nije zainteresiran za e, iskorištavanje ovih e, mogućnosti prije Brexita kako bi se zamijenilo jedinstveno tržište Europske unije kao glavni trgovinski partner. Dakle, sve je to završilo E, velikim promašajem i to mi je vrlo drago i to već e, ponavljam e, dosta dugo vremena, dakle zemlje poput Australije, Kanade i tako dalje, zapravo žele sklapati sporazume sa Europskom unijom, sa ili bez Ujedinjene kraljevine, sada će to biti bez, ali to je kao Španjolska recimo. E, zamislite u Španjolskoj kampanju da se izađe iz Europske unije na temelju odnosa sa Latinskom Amerikom, e, dakle da se na tome oporavi gospodarstvo i da se iskoriste ti gospodarski uspjesi. Dakle, to je nemoguće i zapravo za one koji su se zalagali za e, Brexit je to vrlo gorka vijest. Dakle, ja <laughs> već govorimo e, godinama da je tako jedno tržište zapravo fantazija u umu gospodina Hanana. Evo, hvala. Htio bih sada na kraju dati riječ gospodinu Milanu Monu. E, samo kratko. Dakle, naravno svima puno hvala. Hvala naravno i gospodinu Rasisu, izvjestitelju u Sjeni. Imali smo jako puno kontakata u posljednje vrijeme. Hvala na svim reakcijama, pogotovo svima koji su spominjali pitanja autohtonih naroda ili aboriđina. Mislim da od 2008. godine australska vlada ima posebnu strategiju za suzbijanje nejednakosti i mislim da se to dobro naglašava u tekstu. Hvala lijepa svima na ljubaznim riječima, na ljubaznim riječima kolege Tanoka koje poznajem već puno godina, nakon 2004. surađujemo. E, doista e, puno je njegovih e, amandmana ušlo u moj kompromis, ali proporcionalnost se ipak zadržala. Što se tiče kolege Salafranka, hvala naravno. Mi doista se i u e, sadržaju i u formi slažemo. Nismo samo blizi zbog e, toga što dolazimo iz istog kluba, već i iz iste zemlje. Dakle, doista hvala svima. A još na kraju, e, Brexit, to je dotaknuo kolega Tanok i odgovorio praktično u moje ime. Dakle, posljednjih godina odnosi između Australije i Europske unije su e, na neki način uzeli drugi tok, e, nekako su se udaljili od e, tjesnih odnosa sa Australijom. Australija ima odnose sa Europskom unijom, to je ono što doista cijenim i zbog toga cijenim i ovaj okvirni sporazum, okvirni sporazum o slobodnoj trgovini o kojima ćemo, nadam se, govoriti sljedećih mjeseci. E, doista trebamo konsolidirati odnose, produbiti odnose. Ujedinjena kraljevina će otići, ali siguran sam da će Australija zadržati dobre odnose s Europskom unijom i e, mi također s Australijom. E, mi nismo željeli Brexit, ali moramo poštivati volju e, naroda Velike Britanije. Siguran sam da je Australija čini isto, međutim odnosi između Kanbere i Brisela ostaći će dobri. Mi ćemo to e, i učvrstiti ovim sporazumima, a i sastankom lidera koji je pokrenut prošle godine i naravno na taj način ćemo na neki način evo, pokušati popuniti prazninu koja će ostati odlaskom Velike Britanije. Dakle, hvala lijepa na podršci i mislim da ćemo sutra imati uravnoteženi tekst koji će nagrasiti koliko su važni budući i sadašnji odnosi između Evropske unije i Australije. Hvala vam. Okay, thank you Francesco for your... hvala Francesco Milano Monu na zaključnim riječima dok ste vi govorili, gospodin Castaldo se također javio za riječ. E, teško je nekome dati riječ e, nakon što smo završili e, razmatranje ove točke, ali ako potpredsjednik parlamenta želi uzeti riječ, ja ne mogu tu ništa učiniti. Nisam se javio prije jer sam e, izvjestitelj u sjeni i mislio sam e, da ćete dati riječ svim izvjestiteljima u sjeni, ali zapravo to ništa ne mijenja na stvari. Zapravo smo na istoj parnoj duljini sa izvjestiteljem, e, tako da nema nikakvih problema i ne želim sada ometati rad odbora. Da, gospodine Casaldo, bio bih vam dao riječ da ste bili ovdje, da ste došli tijekom rasprave. Naravno, vi ste izvjestitelji u sjeni, na popis ste su mi, ali ako vas nema, što mogu učiniti? Da, stigao sam dok je govorio gospodin Salafranka. Bilo je za vrijeme rasprave, ali nema veze, ne želim sada ulaziti u polemiku o tome. Došao sam tijekom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, ali to zapravo nije uopće nikakav problem. U redu, hvala, rekli ste što ste imali. Javlja li se još tko za riječ? Ne. Glasovanje u AFET-u je predviđeno za sutra ujutro. 20. ožujka. U redu, sljedeća točka na dnevnom redu za danas je kraj. Želim svima ugodan dan i želim zahvaliti svim kolegama koji su izdržali do kraja.